Ako su svi spremni, imamo samo jednu točku o kojoj moramo glasati. Ali prije no što počnemo s glasanjem, molim da testiramo e, sustav. Evo, sada testiramo sustav. Zatvaram glasanje. Još jednom molim, nisu svi glasali. Još ponavljamo testiranje e, sustava. Izgleda da je sve u redu. Jesu svi u redu? Molim da pričekamo jednu minutu, zaboravio sam glasački karton u Imkovu. Samo nam pokažite rukom kako ste glasali, to je samo jedan glas. nacrt rezolucije za reviziju smjernica za e, transeuropsku infrastrukturu za energetiku i jedna e, prijedlog za rezoluciju nakon pitanja za e, usmeni odgovor. Molim da glasate za, protiv ili suzdržani. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imali smo 70 kolega su i kolegica, 54 e, za, 15 protiv. E, predlog je usvijen. E, sada idemo na sljedeću temu na dnevnom redu, a to su smjernice za proračun 2021 odjeljak 3. Podsjećam članove da su smjernice e, dio rezolucije koja je usvojena u proračunskom e, postupku. To ispunjava naša očekivanja za proračun. Rezolucija će se usvojiti na plenarki prije usvajanja nacrta proračuna. Imamo 45 minuta za ovu raspravu. To će biti sada šansa za one e, kolege i kolegice koji su uključeni u pregovorima za EBFO da izraze svoje mišljenje o sadašnjem stanju pregovora i ja ću nešto reći. E, govorit ćemo i o stajalištu vijeća. E, molim vas ljubazno kolege koji žele uzeti riječ da da e, stave svoje postave ime horizontalno, pa će onda taj, tajništvo to zabilježiti. Hvala. Evo, sada otvaram raspravu. Počet ću s time da kažem nekoliko riječi u svojstvu izvjestitelja za ovu temu. Dragi kolege, dragi izvjestitelji u sjeni, e, nemamo još sporazuma o sljedećem BF, o, smjernice za proračun 2021. E, moraju podsjetiti na stajalište parlamenta o VFO-u i e, programima itrea Obzor Europa, Invest in EU ili novi program za jedinstveno tržište. Što se tiče izvještaja i smjernica za taj proračun, smatrao sam da moramo podsjetiti da parlament mora biti snažan, ambiciozan 120 milijuna eura za obzor e, kako bismo bili dalje konkurentni za obzor Europa nemamo dovoljno sredstava. Što se tiče naslova 1 morat ćemo pomoći Europskoj uniji da postigne ciljeve. Digitalna tranzicija, industrijska konkurentnost, podrška malih i srednjih poduzeća i energetska tranzicija sukladno e, Parizu. Trebamo digitalnu transformaciju jer je to bitno kako bi EU bio manje ovisan o trećim e, zemljama. Bilo kakvo osmanjenje za digitalnu Europu e, i CEF to treba odlučno odboti Mala i srednja poduzeća su vrlo važna tema za Europu. Oni su ključan dio ekonomije. Trebamo imati glatku tranziciju od kozme na novi e, program za jedinstveno tržište i strateška ulaganja kao i druge in instrumente kao Invest in EU. ITRE je tražio E, fond za pravednu tranziciju i dalje ćemo se za to boriti. E, e, u sljedećem proračunu će se ostvariti predlozi komisije. Moramo naglasiti ulogu agencija u provedbi politika. Podsjećam vas da kako bismo imali dovoljno sredstava i osoblja, za sve e, ključne programe. To su najvažnije teme za naš rad. I na kraju mi svi e, podsjećamo na e, sastanak, izvanredni sastanak vijeća u četvrtak. Vidjeli smo brojke koje je predložio predsjednik Michel po mom mišljenju i po mišljenju mnogih kolega u parlamentu i drugih predsjednika to, te brojke nisu dovoljne. Obzor e, Europa je ispod finskog e, prijedloga. CEF također je ispod prijedloga. E, isto važi i za digitalni program, tu je situacija nešto malo bolja. Svemirski program je malo poboljšan u usporedbi sa finskim e, programom, ali još uvijek ispod prijedloga komisije. Dok e, obrambeni fond je malo povećan, ali vojna mobilnost je smanjena za isti iznos, pa, pa smo opet na pozitivnoj nuli. Imamo i rezove agencije u svim naslovima proračuna. Prijedlog je se e, razlikuje od onog što smo mi usvojili u Europskom parlamentu, o čemu smo mi raspravljali. Po mom mišljenju to će ugroziti e, e, mogućnost Europske unije da se suprotstavi izazovima i problemima budućnosti. Hvala što ste me saslušali i sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni dvije minute po intervenciji a na kraju ćemo finalizirati popis za daljnje javljanje za riječ. Dati ću riječ SID-u. Gospođa Lina Galvez Munoz ima riječ. Hvala. Slažem se sa glavnim napomenama koje ste vi iznijeli, gospodine Busoji. Moram izraziti zabrinutost glede kašnjenja VFO-a. To bi moglo imati vrlo nepovoljne i konkretne utjecaje, recimo kada je riječ o istraživanju i kada je riječ o 5000 radnih mjesta za istraživače mjesečno. Isto vrijedi i za institute, fakultete, sveučilišta i šire. Ne možemo prihvatiti prijedlog za obzor koji je ispod već vrlo e, niskog iznosa u prijedlogu predsjedništva. Također, pozdravljam sve je vezano uz jedinstveno tržište i digitalizaciju te naglašavanje dodatne vrijednosti EU-a kako bi se riješilo hitne probleme poput eh, onog cilja da imamo neutralnu E, klimatski neutralnu Europu do 2050. godine sa 0% ugljičnih emisija. To treba biti sukladno zelenom planu i preuzetim obvezama u Pariškom sporazumu. Moramo naglasiti važnost ambiciozno postavljenog proračuna, što su predsjednici svih klubova parlamenta naglasili. To uključuje i digitalnu Europu i digitalno doba te tranziciju ili prijelaz. Isto tako treba pokriti ulaganja u istraživanje i razvoj jer postoji jaz koji se toga tiče od 110 milijardi eura godišnje na području EU-a. Što se tiče svemirskog programa, moramo omogućiti ulaganja putem kojih ćemo postići ciljeve zelenog plana. Treba razmisliti i promicanju dodatnih vlastitih sredstava za digitalizaciju e, ili putem oporezivanja digitalnih poduzeća ili putem poreza na financijske transakcije. To je sve važno jer smo si postavili visoke ciljeve u nadolazećim godinama. Ne budemo li to postigli, mogli bismo prouzrokovati razočaranje građana prema projektu EU-a i prema demokraciji. Hvala lijepa, gospođo Gavez Munjoz, u ime Renewa Valerij Hajer. Hvala predsjedniče, hvala na ovom prijedlogu za proračun. Mislim da je to dobar prijedlog. Za Renew su važne tri točke Mm, evo, e, e, ja ću e, ih navesti. Prva točka, potreba da idemo dalje u reformi vlastitih sredstava. Svi znate stajalište parlamenta, ja sam suizvjestiteljica za to. Napredak na tom području je važna. To je važno stajalište i na to treba podsjetiti. Trebamo napredovati i e, koristiti se novim vlastitim sredstvima. Mala i srednja poduzeća, ona se trebaju koristiti i lakšim pristupom kapitalu kako bi razvijali svoja poduzeća. I isto tako potreba da branimo programe kao što je digitalna Europa. E, trebamo e, povećati investicije u ključne programe na tom području. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime zelenih, gospodin Rasmus Andresen. Hvala lijepa. Proračun 2021. različit je od ostalih. Mi zeleni smatramo da bi naše mišljenje trebalo biti jače istaknutije nego ranije. To se tiče pregovora i o cijelom VFO-u jer sudjelujemo u pregovaračkom timu. Kao što znate, postoji cijeli niz različitih prijedloga a u parlamentovom prijedlogu pokušavamo postići to da se postignu ciljevi, klimatski ciljevi, i klimatska neutralnost do 2050. ili prije, ali isto tako želimo postići 3% proračuna za znanstvene projekte. To je vezano i uz projekte povezane s ITRE-om. Izgleda da će na kraju to biti stavljeno u drugi plan zbog kohezijske politike i drugih prioriteta. Moramo u tom smislu promišljati o vfo mi se slažemo s onim što su kolege rekle, a to je da je problematično rezanje obzora. Isto vrijedi i za ostale projekte, za važne teme koje e, se stalno reže. Mi bismo trebali biti jasni i odaslati vrlo jasnu poruku koja će doći ne samo iz e, naših redova, već i šire. U tom smislu smatram da ITRE ima važnu ulogu, ne samo vezano uz iznose, već i uz kakvoću e, trošenja novca. Želimo također napuštanje fosilnih goriva u proteklih nekoliko tjedana svjedočimo tome da se glede toga donose loše odluke, ali vjerujemo da ćemo na kraju ipak uspjeti izboriti se za zeleniji proračun. Hvala. Na popisu imam tri kolega koji su se javili za riječ. Gospodin Nikajez, izvolite. Hvala vam lijepa. E, kad je riječ o obzoru Europa i e, iznosima koji su e, njemu dodijeljeni mogu reći samo da su ti e, iznosi apsolutno nedostatni. Plan je računao na mogućnost financiranja. Dakle, od ranije smo računali na mogućnosti financiranja, a sada je došlo do dramatičnog smanjenja sredstava, tako da će istraživački projekti proći vrlo teško e, razdoblje. Nije mi jasno koji su prioriteti, jer e, istovremeno nam se govori da ćemo ulagati u vodik, u baterije, akumulatore i sve to što je bitno za zeleni plan. Dakle, nije mi sasvim jasno e, koji je plan, jer su nam potrebna sredstva i za, za te druge programe koji, u okviru kojih se izrađuju inovativne tehnologije. Nalazimo se u teškoj situaciji i stoga mislim da ovaj prijedlog trebamo odbiti zbog nemogućnosti ulaganja. Isto tako mi nije sasvim jasno kako će to funkcionirati. Dakle, s jedne strane imamo tranzicijski fond i e, iznos koji je tom fondu dodijeljen je diskutabilna zato što je zapravo iznos dosta mali postoje područja u kojima se još uvijek e, koristi ugljik. Odnosno, e, velika je potrošna e, i emisija ugljena. Oprostite, velike emisije su ugljika i stoga njima treba pomoći da se maknu iz tih tehnologija. Dakle, postoje područja Europe koja su dosta industrijski intenzivna i smatram da smo zapravo zaključili da ćemo svima dodijeliti nekakve iznose novca. Dakle, svim tim programima. A sada se oni programi koji se tiču upravo e, smanjenja e, emisija ugljika neće moći e, provoditi i nisam sigurna hoćemo li moći doći do 2030. s ispunjenim svim ciljevima. Odnosno, to ćemo onda produljiti na 2050. Mislim da su svi odgovorni, svi trebaju preuzeti svoju odgovornost. Jer cilj je, ako, je cilj dakle, da se ne provede zeleni plan, onda neka se to jasno kaže i to trebamo svi znati. Želim zahvaliti predsjedniku na svim naporima do sad uloženim jer smatram da stvari treba jasno i glasno reći. Next, uh, Hvala. Gospodin Arnotevski, ECR, pardon, Hvala gospodine predsjedatelju. Najprije bih želio zahvaliti na kvaliteti izvješća koje ste nam predočili. Postoji nekoliko napomena koje bih volio izdvojiti. Kao prvo, želim podržati program za svemir. Svemirska agencija zamijenit će rad prethodne dvije agencije koje su ranije postojale, a koje se tiču Galilea i programa Kopernika. Moram reći da nisam zadovoljan time što nemamo veća sredstva niti resurse raspoložive za rad agencije, a o tome govorimo već jako dugo. U prošlosti je odbor ITRE više puta ponavljao o tome da treba pojačati i sredstva i ostale resurse raspoložive za tu agenciju jer se bavi brojnim temama. Ipak do toga još uvijek nije došlo želio bih e, govoriti i o agenciji Berek. Mislim da je to, to agencija koja je jako važna za 5G a i za to treba više financijskih i drugih resursa, jer u protivnom agencija neće moći obaviti svoje zadaće. Podržavam vaše izvješće i poslaću prijedloge amandmana koji se tiču mojih komentara. Hvala, a sada za SID gospodin Gajer. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Brojne teme koje su isticali kolege i kolegice u stvari su nešto što mogu podržati. Jednako tako podržavam i izvješće. Kada je riječ o vremenskom planu pregovora o VFO, trebalo bi istaknuti sljedeće. Prije sedam godina, manje više u ovo vrijeme, sredinom veljače, bili smo, barem u vijeću, već spremni za pregovore. Međutim, trebalo je dosta vremena od početka pregovora do potpisivanja ugovora, pokretanja operativnih programa i rješavanja svih tehničkih pitanja. Sve je to vrlo dugo trajalo i zbog toga se europske fondove nije moglo koristiti na vrijeme. Mi se sada nalazimo na sred mjeseca veljeće. I čini nam se da nećemo brzo doći do dogovora. U usporedbi sa ranijim tijekom pregovora sada čak i kasnimo. To bi trebalo imati u vidu kada razmišljamo o budućoj provedbi i kada razmišljamo o tehničkim aspektima pripremanja programa. Hoćemo li na kraju propustiti 2020. i 2021. godinu? Ako da, ITRE će završiti sa mnogo manje novaca nego ranije. Mislim da se u ovom trenutku EU treba pokrenuti. Ne možemo trpjeti rizik od toga da novci kasne, ne želimo da se stvari odgađaju i više nego prije. Zbog toga smatram da treba požuriti, ne želimo gubiti vrijeme. Hvala lijepa. Gospodin Grljer. Hvala. Ja se slažem s vama. Mislim da je ovo što ste rekli jako važno. Kolega prije mene govorio je o svemiru. Kao što je već rečeno, jako je važno da smo ranije imati imali 6.9 milijardi eura raspoloživih za svemir, a sada smo daleko od toga. Proračunska sredstva su smanjena i to će za sobom povući određene posljedice. Želimo svemirsku agenciju koja na usluzi svojim građanima i radi na njihovu korist, a u ovom trenutku je to upitno program je postavljen vrlo ambiciozno, sadržava brojne podprograme koji su vrlo opsežni, a želimo agenciju koja zaista može obaviti svoj posao. Njen posao jest važan, a ako ne bude za provedbu imala dovoljno novaca, neće moći odraditi ono što treba. Mislim da je jako važno omogućiti agencijama dovoljno sredstava kako bi provodile programe koji su važni za Europu. Hvala lijepa. Sljedeća osoba je zastupnica Paulus. Izvolite. Mislim da trebamo omogućiti dostatna sredstva za znanstvena istraživanja i inovacije, posebno o dekarbonizaciji. To će predstavljati ključni izazov za uspjeh zelenog plana. Kao što znamo, teška industrija je uglavnom još uvijek u nemogućnosti naći rješenja za dekarbonizaciju. 2050. kako i znamo je zadnji rok do kojeg moramo biti na nultoj razini emisija. A vrijeme brzo leti i mi moramo brzo napredovati u tom smislu. Moramo omogućiti istraživanja i obzor e, koji imaju dovoljno sredstava. Jednako tako sve što se ulaže u obzor treba biti za ostvarivanje ciljeva zelenog plana. Ne možemo trošiti sredstva na tehnologije koje u budućnosti neće postojati i ne doprinose klimatskim ciljevima te ciljevima vezanim uz bioraznolikost. Hvala lijepa. A sada na samom kraju gospodin Hajzel, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na prijedlogu e, teksta. Mislim da je izvješće uravnoteženo i kvalitetno. Moramo naglasiti to da nam nedostaje novac za važne programe, znanstvene programe, istraživanjem, obzor. Želim jednako tako primijetiti i to da ste ovdje naglasili sredstva za fond za pravednu tranziciju. Ako želimo preobrazbu koja je uspješna i koja ne ide na uštrb ljudi u najnepovoljnijem položaju, onda treba inzistirati i na tome da nam trebaju ne samo dovoljne količine novca, već da sredstva trebaju dolaziti iz onih fondova koji ne idu na štetu nekim drugim ciljevima, recimo iz kohezijskih fondova zbog kojih će biti pogođena e, područja u nepovoljnom položaju. U ovom trenutku ja sam tekstom e, prilično zadovoljan i dalje treba inzistirati na bolje uravnoteženom dogovoru te spremnosti država članica na dogovor. Hvala lijepa. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, rekao bih nekoliko riječi na samom kraju ove rasprave o proračunu za 2021. godinu. Hvala gospođi Galvez Munjon, gospođi Hajer i gospodinu Rasmus Andersenu izvjestiteljima u sjeni na izradi ovog prijedloga. Slažem se s time da je jako važno založiti se za našu viziju, za naše prijedloge vezane uz VFO i za pitanja koja su u ovom odboru najvažnija. Isto tako mislim da se trebamo usredotočiti na vlastita sredstva. Gospođa Hajer kao i gospodin Andresen naglasak su stavili na digitalnu Europu. To mora ostati prioritetna mjera jer ako ćemo tu rezati biti će teško ostvariti konkurentnu poziciju na međunarodnom planu. Slažem se i sa drugima koji su govorili posebno o znanstvenim istraživanjima. Obzor Europa treba dobiti primjeren iznos sredstava. Ono što je u trenutno važećem prijedlogu nije prihvatljivo. Gospodin Heisel i Nika su govorili o nečemu što je ključno važno za ona područja koja će morati napustiti tradicionalne izvore energije poput ugljena i preći na prijelazna goriva. Treba osigurati i sredstva za nove tehnologije, za nova ulaganja i nova radna mjesta. Bez toga biti će gotovo nemoguće da takve regije ostvare ciljeve zelenog plana, a svi se slažemo da je to nužno. Gospodin Grudler i još jedan zastupnik spomenuli su agenciju BEREK i svemirski program i to je izuzetno važno, a ne predviđaju se dostatna sredstva. Moramo se snažno založiti i za to. Pozivam vas na to da predložite amandmane. Mislim da ćemo na kraju imati puno bolji dokument želimo izložiti stajalište koje će argumentirano predstaviti naše prioritete za budući financijski okvir. Naravno u razdoblju od sedam godina, ali prva e, nam je godina u kojoj razmišljamo, 2021. koja mora biti korak u pravom smjeru. Hvala svima koji su doprinijeli raspravi. Nemojte ispustiti iz vida rok za amandmane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 Green Deal e, i financiranje je jako važno, naročito u e, regijama koje ovise o ugljenu. Bilo je jako važno da e, dobijemo dovoljna sredstva za evropsku industriju, za modernizaciju te industrije. E, moramo imati dobar sustav koji će e, e, spriječiti premještanje ugljika. Na to treba podsjetiti. Ugljen je važan, ali je, su važne i nove investicije u industriju. To je također važno. Hvala. U potpunosti se slažem Čak se u ovoj regiji isto tako trebamo usredotočiti na zelene i nove tehnologije i alternative i uzet ćemo u obzir vaš komentar. Nemojte zaboraviti podnijeti amandmane do 19. veljače. I evo ovime zaključujemo raspravu o proračunu. Idemo e, odmah na desetu točku dnevnog reda. Imamo 45 minuta za e, izvješće komisije, parlamentu i vijeću Eh, o rezultatima, odnosno o rezultatima eh, privremene evaluacije eh, programa ISA 2. Želim pozdraviti kolegicu koja, koju, s kojom sam radio u Strasburu, koja je zajedno sa ITREom radila na pripremi ovog sastanka. Gospođa Ingestad je ravnateljica glavne uprave za informatiku i e, e, tre odbor e, je zapravo bio glavni odbor tijekom zadnjeg roka ovog programa i sa dva interoperabilna rješenja za javnu administraciju, poduzeća i građane i komisija je objavila prvu evaluaciju, odnosno svoje izvješće 23.9.2019. Gospođa Gertrud Ingestad će nam predstaviti e, zaključke, odnosno ono što smo naučili iz e, programa ISA 2, kao i tekuće planove za digitalizaciju javne uprave u EU. E, ova rasprava će trati 45 minuta. Molim vas isto tako da, ako se želite javiti za riječ, dignete zastavicu. E, ne, ne, ne odmah, nemojte se odmah javljati e, za riječ. E, prvo će deset minuta preuzeti gospođa Ingestat koja će održati svoje predavanje, a nakon toga će riječ dobiti koordinatori, odnosno njihove zamjene, zatim izvjestitelj, gospodin Zorinjo, te ostali zainteresirani članovi. Imamo po jednu minutu za ostale kolege, a dvije minute za gospodina izvjestitelja i nakon toga još pet minuta e, gospođi e, direktorici da odgovori na vaše pitanje i komentare. Tako da evo sada dajem riječ e, gospođi Gertrud Ingestad. Hvala vam lijepa. Poštovani predsjedatelju Pezoj, poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, velika vam hvala što ste me pozvali i veliko mi zadovoljstvo biti danas ovdje. Kažem, veliko je zadovoljstvo i meni i mom timu biti ovdje e, kod, e, kao gosti vašeg e, uvaženog odbora, jer je ITRE odbor pratio naš program interoperabilnosti od 2016. do 2020. Tako da želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim gospodinu Zorinju i izvjestiteljima u Sijeni. Danas vam želim zapravo prezentirati neke glavne točke našeg programa ISA 2 u oči njegova završetka, a isto tako ovu priliku želim iskoristiti da s vama podijelim e, viziju e, buduće digitalizacije e, europske javne uprave na svim razinama upravljanja. Poštovani članovi, ISA 2 program podržava razvoj digitalnih rješenja koja će omogućiti javnim upravama, poduzećima i građanima u Europi da e, se koriste interoperabilnim prekograničnim i prekosektorskim javnim uslugama. E, cilj ovog programa je, neko, je višestruk. Dakle, prije svega osigurati e, ubrzanje interoperabilnosti kao koje će biti koordinirane na razini EU-a, te razviti i e, upraviti rješenjima za javnu administraciju temeljem onog što je građanima i poduzećima potrebno, te kao treće e, ugraditi potrebne instrumente za jačanje interoperabilnosti na europskoj i nacionalnoj razini, kao što su revidirani europski e, interoperabilni okvir EIF, zatim revidirani revidirana europska e, strategija za interoperabilnost EIS, e, te e, evropski, evropska referentna arhitektura za interoperabilnost EIRA i procjena implikacija ICT-a na predloženi i predraženo ili usvojeno europsko zakonodavstvo. Komisija je svoje izvješće o rezultatima ove evaluacije usvojila 23.9.2019. godine. Temeljem podataka prikupljenih od 129 e, e, dionika s kojima smo se posavjetovali te e, ekstenzivnog istraživanja koje je provedeno u uredu kao i temeljem svjedočanstava stručnjaka ovo, ova privremena procjena potvrđuje da je ISA 2, odnosno ISA na kvadrat, program postigao dobre rezultate po svim evaluacijskim kriterijima, to su relevantnost, učinkovitost, djelotvornost, koherentnost, dodana vrijednost, korisnost i održivost. Korisnici su zadovoljni s našim rješenjima i sa e, dva programa. Među njima su EU Survey, Join Up, Leos, što je jedan alat za izradu zakonodavnih e, akata. Ovaj program je osim toga radio na dodatnom povezivanju s drugim europskim programima, što je ujedno e, bitna karakteristika ovog programa. Među njima su CEF, Obzor 2020. te program podrške strukturnoj reformi, a svi ti programi koriste i promiču ono ona rješenja koja nudi ISA na kvadrat. ISA na kvadrat, isto tako e, ostare interakcije s inicijativama kao što su e, jedinstveni digitalni e, gateway, jedinstvena, jedinstvena strate, oprostite, strategija jedinstvenog digitalnog tržišta i Government Action Plan i talijanska deklaracija o e-vladi. Svi dionici se slažu da ovaj program ima dodanu vrijednost. ISA na kvadrat ima ključnu ulogu u poboljšanju interoperabilnosti općenito u Europskoj uniji i nepostojanje jednog takvog programa ugrozilo bi napore Europske javne uprave da poboljša interoperabilnost i da radi na jačanju i modernizaciji e, svih, cijelog javnog sektora koji se temelji na IKT tehnologijama. Primjerice, e, e, međutim isto tako postoje neka područja za poboljšanje, primjerice mogli bismo raditi više na podizanju svijesti E, izvan samo nacionalnih uprava ka regionalnim i lokalnim upravama. Prema tome ISA na kvadrat, odnosno e, tim koji radi na tome, e, radi na ciljenim promiđbenim aktivnostima kako bi se naglasile koristi korištenja ovih interoperabilnih rješenja koji su razvijena u okviru ISE. Također imamo inter, dakle, Akademiju za interoperabilnost, to je jedna inicijativa koju smo E, pokrenuli u 12. mjesecu prošle godine e, u suradnji sa sveučilištem u Leuvenu. Cilj tog programa je potaknuti javne administracije e, i akademsku znanost kao i zainteresirane profesionalce da podilje najbolje prakse među sobom na tu temu. Stoga koristimo ovu priliku da i vas pozovemo da u tome sudjelujete. Što nam slijedi? Uvjereni smo da kada ISA na kvadrat završi, moramo očuvati taj program, odnosno njegova postignuća, budući da su nam oni nova osnova za izgradnju i potpunu digitalizaciju javnih uprava u Uniji. Tehnološki napredak daje nam priliku, kao nikad dosad, da e, dopremo do svojih građana. Zahvaljujući tehnologiji možemo se popremiti za potrebe građana E, i e, zajednica, a naročito onih koji su najranjiviji ili su isključeni. U tom smislu digitalno, sve što je digitalno ima potencijal transformacije javnih uprava i e, može im omogućiti pružanje usluge na stabilan, pouzdan i siguran način i to na način koji se temelji na potrebama građanima. Ovo je prilika za jedan veliki skok u kvaliteti cijelog europskog javnog sektora. I stoga moramo iskoristiti ovu priliku. E, imajući to u vidu, povjerenik Johannes Hahn primio je misiju kako bi zapravo e, poveo e, u postizanju cilja digitalizacije europske javne uprave, počevši od same komisije. I komisija će biti taj primjer. Naša digitalna transformacija jedinstvena je prilika da iskoristimo potencijal za digitalizaciju, stvorimo inovativna rješenja za pouzdanje učinkovitiju, djelotvorniju, transparentniju i sigurniju komisiju. Stoga ćemo se koncentrirati na onim e, aktivnostima kojima ćemo ubrzati ovu transformaciju, a sve to kako bi komisija postala digitalna organizacija spremna za izazove digitalnog doba. Digitalna strategija koja je e, usvojena prošle godine, odnosno prije gotovo godine pol dana, te inicijativa za sinergije i e, efikasnosti e, zacrtali su nam putanju za digitalni ekosustav do 2022. godine pri čemu su glavne e, karakteristike tog digitalnog ekosustava koji se treba izgraditi do 2020. godine sigurnost u dizajnu, privatnost e, dakle u izradi e, programa, interoperabilnost, digitalnost kao početna vrijednost i prekograničnost te otvorenost. E, mi omogućujemo, dakle većina naših e, sustava omogućuje razmjenu podataka i sustava u različitim e, policy domenama. Primjerice, interoperabilnost je prioritet u sektorima poput transporta, graničnih kontrola, sigurnosti, pravosuđa i zdravstva. Harmonizacija digitalnih infrastruktura i standarda te usvajanje i ponovno korištenje temeljnih E, e, temelja, temeljnih rješenja i interoperabilnih modela ključni su pokretači digitalizacije kako bi se izgradila kako bi se izgradile digitalne prekogranične usluge. Naša je vizija ubrzati i poboljšati digitalizaciju javnih uprava diljem Unije, što vrijedi i za Europsku komisiju, za europske institucije i za europske javne uprave na svim razinama. Naš je glavni prioritet pojednostavniti kompleksne procese s kojima se građani moraju svakodnevno nositi. Primjerice, prekogranične porezne prijeve, elektronički ID, registriranje, odnosno e, e, prijeve u različitim državama članicama, e, traženje nekakvih socijalnih usluga i tako dalje. Digitalne javne administracije od odnosno uprave, omogućit će građanima i poduzećima diljem Europe da u potpunosti koriste sve digitalne javne usluge bez obzira na to odakle dolaze, gdje žive ili gdje rade funkcionalna digitalna javna uprava e, smanjit će birokraciju svima. Zbog svega toga došli smo danas ovdje kako bismo otvorili puteve suradnje i kako bismo e, e, to učinili smatramo parlament vrlo važnim partnerom. Stoga u zaključku želim reći da bih htjela raditi s vama, čuti vaše prijedloge nešto naučiti iz vaših iskustava s vašim biračima i zapravo e, vas želim pozvati da zajedno sa mnom radite na postizanju ovih ciljeva. Hvala vam lijepa. Hvala vama, poštovana direktorice, hvala vam na ovom izlaganju i čestitam na svim postignutim rezultatima. Otvaram raspravu e, za koordinatore, odnosno njihove zamjene. Nakon toga ću dati riječ gospodinu Zorinju, a već sam dobio nekoliko javljena za riječ koji će nakon toga uslijediti. U ime EPP-a e, gospođa Karvaljo, svi koordinatori nisu Dakle, ako nisu svi koordinatori tu, onda vas molim da mi kažete tko će govoriti u ime koordinatora. A ako nema nikog ko bi se javio u ime koordinatora, onda ćemo preći na one koji su se javili za riječ. Hvala. Ja ću govoriti e, kao koordinator i izvjestitelj u ime kluba SID-a. Gospođa Karvaljo. Hvala vam lijepa, e, poštovani predsjedatelj, poštovana direktorice. Imam četiri preporuke. Kao prvo, čestitam vam na e, svemu što ste postigli. Imam četiri preporuke temeljem iskustava iz, e, iz naših biračkih jedinica, ali i općenito iz rada sa građanima. Vrlo je važno Dakle, digitalizacija javne uprave je jako važna. Nama je to prilika da ostvarimo optimizaciju procesa i zapravo da ne stvorimo još jedan sloj povrh svega onoga što već postoji. Dakle, ne želimo duplicirati e, radnje. To je lako reći, ali nekad i nije tako lako postići. Druga moja preporuka jest da E, sve ovo bude što jednostavnije i što prilagođenije korisniku, odnosno lakše za korištenje. Pritom mislim na one koji će koristiti ove usluge, dakle i državne službenike, i građane, i mala i srednja poduzeća. I to se često ne događa. I dalje imamo dosta složene platforme kojima se svakodnevno moramo koristiti. Dakle, ovo je prilika da se stvari pojednostavne. To bi bila moja druga preporuka. Treća preporuka tiče se vještina. Potrebne su nam neke osnovne e, vještine. Dakle, građani i male i srednja poduzeća moraju steći osnovne vještine, ali svi, opća populacija. Međutim, isto tako trebamo stručnjake. Dakle, na, vještinama trebamo raditi na obje strane, dakle i dobiti e, stručnjake u IKT-u, ali i e, e, izučiti tim vještinama opću populaciju. I četvrta preporuka je zbilja važna. Ne smijemo zaboraviti da naše stanovništvo stari, što e, zapravo znači da ova digitalizacija našoj, našem stanovništvu koje je stari uzrokuje velike probleme. Oni se osjećaju ugroženo i treba im nekakva usluga. Dakle, neki oblik usluge koji će starije populaciji pomoći da se nosi s ovim novim alatima. Hvala vam lijepa na vašem, e, vašem radu, prezentacije. Ovo su bili moji prijedlozi. Hvala vam lijepa. Gospodin Zorinjo e, ima sada riječ. On je također izvjeditelj za tu temu. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu bih htio zahvaliti našoj gošći na ovom izlaganju. Ja sam bio izvjestitelj za Europski parlament i surađivao sam sa komisijom i vijećem. Mi smo željeli dodati malo više e, ambicije za program ISA 2 mm, što se tiče provedbe, e, pojednostavljenja postupaka, praćenja, ali e, prije svega smo željeli poboljšati rezultate za građane i poduzeća. Danas iz ovog izvješća vidimo da se povećava suradnja između javnih uprava i drugih agencija. To znači da, je naš, da su naše ambicije bile realistične. E, to je zaista jako zadovoljavajuće i zahvaljujem svima koji su na tom radili. E, ti rezultati znači da su naše odgovornosti i vaše odgovornosti još veće u budućnosti. I sa dva program mora biti dovršen do 2022. Ta pologa mora biti dovršena. To mora služati digitalizaciji Europe svi programi su zaživjeli na tom području i to je sada uključeno u, i u e, prijedlog predsjedništva vijeća. Ne znam hoćemo li za to imati dovoljno novaca. Mm, mm, ova tranzicija mora biti jasna. E, ne smijem koristiti neke alegorije u, jer se to može izgubiti u prije, prevodu. E, autoputevi više neće biti dovoljno e, sigurni da se naši podaci e, kreću preko granica. Mi trebamo i pouzdana parkirališta na kojima možemo dobiti podatke u stvarnom vremenu to mora vrijediti za sve uprave, poduzeća i građane. Kad gledamo program Digitalna Europa, imamo tu e, e, računarstvo na visokom nivou, sigurnost, umjetnu inteligenciju. Sve to treba ujediniti u jednu cjelinu. Interoperabilnost je ključ E, tome da to služi građanima. Stalno govorimo i o tranziciji. Mm. kako možemo uključiti tu dimenzu u naša e, međunarodna pa-, partnerstva to može biti velika šansa Oprostite što sam malo oduljio, ali program je važan. Hvala lijepa gospodine Zorinjo. Gospodin Ninisto ima riječ. Hvala predsjedatelju. Hvala na izlaganju. To je vrlo važan program. Htio bih e, govoriti o konkretnim stvarima za evropske građane i E, i poduzeća. imamo digitalizaciju, interoperabilnost javnih uprava. To omogućuje slobodno kretanje, tržište rada, e, javne e, usluge u prekograničnom smislu. Kako su aktivno uključene države članice u sve to? Naravno, tu ima razlika među državama članicama ja e, živim u Švedskoj i Finskoj. E, moja djeca imaju nacionalnost obje zemlje. E, kad sam želio dobiti švedsku putovnicu za moju djecu, morao sam dobiti garanciju šveđana, dvojce ili dvoje šveđana. Moj, moja putovnica nije bila za to dovoljna sustav je lud kako e, funkcionira javna uprava u raznim zemljama e, to je pitanje e, trebamo riješiti ova o, prekogranična pitanja interoperabilnosti i to je preko preporuka o, naših rezolucija hvala gospodine Ninisto Gospođa Angelika Nibler ima sada riječ. Hvala lijepa predsjedniče, gospođo glavna direktorice. Hvala što ste došli i hvala vam na vašem izlaganju. E, hvala na inicijativama koje su domljive. E, imate li konkretne primjere e, koristi za građane iz, i za dva programa? Mi želimo našim biračima pokazati što Europska unija čini za građane, kako im pojednostavljuje život. A drugo, jedna velika molba. U Njemačkoj se ljudi e, ljute e, e, da dobiju svjedočbu A1. To znači da je za E, zaposlenik na putu u drugu zemlju, da je on e, dio e, socijalnog osiguranja. Za svako putovanje morate dobiti tu potvrdu. Čak ako putujete na jedan dan u neku drugu zemlju. Bilo bi dobro da dobijemo elektronski klirinčki sustav za to to bi bilo dobro i za sprečavanje e, posla na crno. Velika molba. Ako možete, e, tu treba uvesti jedan elektronski sustav e, E, mi stalno koristimo kreditne kartice i to se e, onda transferira za sekundu, a ovdje na, o ovom što sam govorila tu trebamo uvijek dobiti pismenu potvrdu. E, to nije važno samo za poduzeća, već i za obične građane, jer to pojednostavljuje i zapravo učvršćuje jedinstveno tržište. Hvala. E, gospođa Patricija Toja ima riječ. I ja bih htjela zahvaliti se na ovom što ste napravili u ovom programu. E, to je jako zanimljivo za sve nas, kao što su već naglasili kolege i kolegice. Mi kao članovi ove e, institucije imamo odgovornost prema građanima kad poduzimamo ove inicijative. E, digitaliziranje javnih uprava može pojednostavniti život građana. Međutim, jedan element brine građane. Mm, mm, govorim ovdje o, o, o Govorili ste o e, vrlo dobrim inicijativama pojednostavljenja. E, moramo e, povećati vidljivost. Vidljivost je važna kako bismo dobili veću podršku građana. To moramo prenositi i lokalnim i regionalnim institucijama Zašto je važna e, interoperabilnost? E, moramo koristiti najbolje prakse, ne trebamo izmišljati toplu vodu. Svi mi, e, uključujući i Evropsku uniju, moramo biti malo agresivniji u tome kada govorimo o upravama što da rade. One se moraju koristiti ovim novim mogućnostima. Mislim da moramo biti pragmatični. Imamo li još javljanja za riječ? Ako nema, ja bih e, nešto rekao i onda ćemo čuti odgovor gospođe Ingeštad. Još jedan put zahvaljujem na ovom izlaganju o programu ISA 2. Imamo e, zaista dobre projekte koji se već provode. Za institucije je digitalizacija činjenica i e, tim ćemo putem nastaviti. Kole, to znaje i kolegi po, e, povjerenika, oni vas u tome podupiru, a možete računiti i na podršku ITREA. Ali do koje mjere možete e, utjecati na i razgovarati sa državama članicama? Mm, e, digitalizacija javnih uprava je važna ne samo geografski. U istom području imamo državu koja je više napredovala, a drugu koja još nije toliko napredna. E, moramo e, te razlike moramo smanjiti. Moramo poticati one države članice koje još nisu provele digitalizaciju u javnoj upravi da to učine E, kohezijska politika i njeni fondovi se e, moraju koristiti za digitalizaciju. E-upravljanje e, u Rumunjskoj, razgovarao sam sa predsjednikom našeg zdravstvenog sustava i govorili smo o tim prednostima digitalizacije tu su važni evropski fondovi. E, e, kako predviđate, kako, e, što mislite, kako su se koristila sredstva Evropske unije za digitalizaciju raznih sustava u državama članicama? Hvala vam na svim ovim komentarima, hvala što ste tako pažljivo saslušali moje izlaganje. Mnogo smo toga postigli sa programom ISA 2 imamo sada mi, e, postoji mreža koju vodi predsjedništvo Europske unije, dakle država članica koja predsjedava to vodi. Mi savjetujemo državama članicama kako da e, komuniciraju e, međusobno. Imamo tak, te sastanke dva puta godišnje. Imamo jedan odbor koji e, gleda što trebaju raditi države članice. Što trebaju, gdje su još praznine, kakva rješenja su dostupna. To su kontaktne točke koje imamo. Međutim, važno je da znamo, imamo osnovu, imamo smjernice e, i preporuke. Kako ćemo e, napraviti sljedeći korak? to sada razmatraju mnogi ljudi. Kako ubrzati da rezultati za građane postanu opipljiviji? Kao što je rekao gospodin Zorinjo, gdje nam je parkiralište gdje se mogu dobiti informacije ne samo za programe ISA 2, već i za druge programe. Imamo uh, uh, Connecting Europe Facility, uh, i druge instrumente moramo ih sigurno smjestiti na to parkiralište. Ali i države članice su, mnoge su našle dobra rješenja. Jedan primjer koji ću kratko spomenuti, e, u jedan e, od prvih sastanaka sa državama članicama, netko je rekao da su ti sastanci važni da, za razmjenu najboljih praksi recimo eh, elektronička osobna iskaznica, eh, da li to funkcionira ili ne prekogranično. Eh, evo, čuli smo ovaj finsko-švedski primjer. Slažem se s ovim što je rekao dotični govornik. Moramo imati sigurnu razmjenu podataka, imamo blokove za izgradnje i tako dalje. Na tome treba poraditi. Ono što je naš cilj je e, usluga za građane. E, moraju ljudi reći o kako divno e, i ono što moramo postići je transparentno upravljanje. Upravljanje koje funkcionira, ne morate ni vidjeti upravljača. Naravno, mi nemamo nadležnosti u državama članicama, ali mnoge su države članice napravile već okoliš laboratorija. E, one se e, reformiraju, ne nadograđuju, već e, gledaju kako se može koristiti postojeći sustav, kako bi se i postojeći sustav pojednostavnio Ovaj osjećaj laboratorija gdje imate i input građana i e, starijih građana, ova e, populacija koja stari, moramo ih angažirati, pomoći im da postanu nezavisni kasnije u životu. Trebaju našu podršku u tome. I to e, dijelimo sa državama članicama, imamo mnogo dobrih primjera koje se mm, raspravljaju na tim sastancima. ISA e, 2 mm, i e, e, program Digitalna Europa, program DEP i ISA. To mora stvarati sinergije. Svi instrumenti komisije moraju međusobno djelovati i svatko mora znati što je njegova nadležnost. Treba se integrirati i stvarati sinergije imamo jasnu opis e, i sa dva e, e, ništa se nije dogodilo dok nemamo konačni rezultat. Moramo nadograđati na razne ciljeve u depu. Plus kibersigurnost. Sve to mora se objediniti u skupu mjera za cijelu Europu. Sve države članice, one koje su napredne, e, znamo da imamo tu podjelu sjever i jug, e, e, zapad istok. Svi moraju surađivati, razmjenjivati iskustva, pomagati onima koji su još zaostali, poticati inicijative i programe i pomagati onima koji su zaostali. E, e, ono što je važno za naše instrumente jesu ocjene, e, evaluacije, kako bismo vidjeli kako ići dalje i povlačiti prema naprijed one države koje još nisu toliko razvijene u tom smislu. Spomenula bih i e, jedinstveni digitalni pristupnik. E, to je garancija za građane za niz postupaka koji su dostupni u svim državama članicama. Imamo i tu i ovaj A1 formular. E, to mora biti jedinstveno za cijelu Europu i ISIS 2 e, program e, premošćuje nacionalna rješenja. Pokazuje nam što možemo napraviti. E, nadograđujemo na postojeću arhitekturu, tražimo zajednička rješenja. Naravno, to je tek prvi korak. Još jedna stvar E, surađujemo i sa raznim sektorima. Mnogi, e, mnoga rješenja su u raznim politikama, socijalne e, doplaci i naknade. kako će komisija gledati poduzeća, kako se suočavamo sa izazovima, kako koristimo šanse E, koje nam daje umjetna inteligencija i digitalizacija. E, I onda se vraćamo opet na podatke, na e, politici koja se zasniva na dokazima. Evo, mislim da sam rekla ono što sam htjela reći. Hvala lijepa. Hvala na odgovorima na pitanja i na tome što ste nam došli. Hvala na objašnjenju kako su stvari funkcionirale ranije, kako idu projekti i kako poboljšati državne administracije, to jest njihovu digitalizaciju svakako nam javite ako vam treba naša potpora, mi ćemo biti na raspolaganju za suradnju i dijalog. Izravno možete stupiti u kontakt sa bilo kime od nas po na osob jer želimo doprinijeti ostvarenju najboljih mogućih rezultata. To je važno ne samo za funkcioniranje institucija, već i za građane EU-a. Hvala još jednom što ste došli. A sada će nam se za kojih desetak minuta pridružiti povjerenica Marija Gabriel. Razgovarat ćemo o budućnosti programa. Hvala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 Dear colleagues, uh, I kolegi, kolegice, predlažem da nastavimo sa sastankom jer nam je došla povjerenica Marija Gabriel. Ako ste svi spremni, možemo ponovno započeti s radom. Toplo pozdravljam gospođu Mariju Gabriel, povjerenicu za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade. Želim samo napomenuti da je ovo prva posjeta povjerenice ITREU nakon saslušanja. Drago nam je što je s nama. Nadamo se da ćemo čuti mnogo više o planiranju obzora Europa te njegovom proračunu i kako trenutno stoje stvari. Možda ćemo čuti nešto i o novom odnosu sa Ujedinjenom kraljevinom na području istraživanja i razvoja. Također bismo voljeli razgovarati o inicijativama istraživanja i razvoja u novom programu rada komisije zbog eh, vrlo gustog rasporeda povjerenice, a i našeg vlastitog, imamo na raspolaganju samo sat vremena. Pozivam vas sve na učinkovito trošenje vremena, koliko god je to u vašoj moći, a ja ću biti vrlo strog u određivanju vremena, vremena za govorenje. Nadam se da ćemo u tih sat vremena imati dovoljno vremena otvoriti sve najvažnije teme. Jednako tako, kako bismo bili što učinkovitiji, dajem riječ povjerenici Gabriel za uvodne napomene, a nakon toga, kao i inače, javljaju se koordinatori ili njihovi zamjenici. Nakon toga će povjerenica Gabriel kratko odgovoriti na pitanja iz prvog kruga, a zatim u drugom krugu slijedi popis govornika od 12 osoba koje su se ranije javile, nakon čega će povjerenica ponovno odgovoriti i na ta pitanja. Mislim da će veliki izazov predstavljati bilo kakva nepredviđena javljanja, tako da je najbolje da sada odmah krenemo. Povjerenice, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa kolege i kolegice na ovom pozivu. Ovo je prvi strukturni dijalog e, u ovom odboru od kako sam nastupila e, na ovu dužnost. Vi znate koliko je ovaj dijalog važan za mene e, i ovaj program treba pojačati u sljedećih nekoliko godina. Ovaj kontakt s vama mi je jako važan. Mm, mislim da ćemo vrlo dobro surađivati i već se radujem našim razmjenama, mišljenjama kako bi politike mogle biti što više prilagođene e, potrebama na terenu E, želim e, uspjeha u radu novim članovima odbora ITRE e, i žalim što nas napuštaju naši britanski kolege i kolegice. ja ću govoriti u, o tri područja politički prioritete komisije Green Deal i financijske perspektive E, prioriteti istraživanja i međunarodne suradnje, e, e, umjetna inteligencija, industrijska politika Evropske unije, ali isto tako borba protiv raka. A onda ću govoriti o strateškom planiranju, emisijama i partnerstvima. Vi vidjeli ste stotinu prvih dana nove komisije e, običanje ispunjena, dobili smo zeleni plan. Tu moramo i očuvati mjesto istraživanja i razvoja kako bismo zaista postigli naše ciljeve. Svi znamo da naše nacionalne stvarnosti su vrlo različite Imamo zajedničku, zajednički cilj, ali nemamo istu startnu točku. Stoga ću nastaviti surađivati sa povjernikom Ferrerom kako bi e, mehanizmi e, pravedne tranzicije uzeli u obzir i istraživanje i razvoj. Što se tiče e, financijske perspektive 2020-2025, obzor e, će postati operativan za nekoliko dana, ali ne znamo koliko će biti financijska omotnica. Moramo biti e, budni moramo ići pokriti sva područja, start-upove nema trajnog rasta i stvaranja radnih mjesta ako nemamo europsku politiku istraživanja i inovacija e, koji su zaista, e, koja je zaista sad, sadržajna. E, znam da naporno radite na ovom području i zahvaljujem na podršci Moramo ostati budni i e, obraniti e, dovoljan proračun za e, istraživanje i inovacije. Govorimo o ulaganjima u budućnost Europe. To je hitnost, na tome ću dalje raditi na svim sastancima sa ministrima, ministrima financijama, premijerima i drugima E, tu ću, naravno, surađujem i sa povjerenikom Hanom. E, to, svaki glas e, ovdje broji mjeseci koji dolaze tu moramo se jako truditi ne smijemo popuštati zakonodavni prioriteti kad ste e, pogledali radni program Europske komisije u lipnju ću predstaviti komunikaciju o europskom revitaliziranom prostoru istraživanja. E, to mi je e, tema koja mi zaista leži na srcu. Imamo trokut znanja E, e, taj prostor treba revitalizirati kako bismo se uočili sa novim izazovima e, digitalizacija, globalizacija, održivo društvo, ali i novi prioriteti poput zelenog plana. Tu moramo zaista surađivati kako bi ovaj prostor bio u otvoreniji, uključiviji i privlačivi u smislu karijera i e, plaća naših istraživača. E, trebamo ublažiti e, negativni učinak bijega odljeva mozgova. To je važno za istraživanje u Europi. Pred nekoliko dana u Zagrebu imala sam priliku čuti Filipa Biskena, koji je bivši povjerenik govorio je otvoreno sa e, e, ministrom savjeta za e, vijeća za konkurentnost pod njemačkim predsjedništvom imat ćemo jednu ministarsku konferenciju o tome o istraživanju i inovacijama a mi ćemo se na tu temu sastati u rujnu Obići ćemo glavne gradove kako bismo objasnili naše nove ambicije i vidjeti koja su očekivanja, kakove instrumente možemo izgraditi da bismo postigli te ciljeve. Nešto o međunarodnoj suradnji. E, Hrvatsko predsjedništvo Europskom unijom je vrlo ambiciozno što se tiče članka 12. će stratešku diskusiju o vijeća za konkurentnost 20. E, e, ovog e, mjeseca. Za mene je vrlo važno da o tome imamo i mišljenje parlamenta. Taj članak treba popretiti sporazumom, a mi kao Europska komisija moramo uh, početi naše diskusije sa trećim zemljama na tom području i kao zakonodavni prioritet uh, želim govoriti o tri teme uh, umjetna inteligencija to će se usvojiti sutra kao bivša povjerenica za digitalno područje znate koliko je to za mene važno. Ja sam uvijek branila ovu temu u Europskoj uniji na osnovi e, poštivanja naših vrijednosti jer tehnologija mora biti dodatak e, ljudskoj inteligenciji a ne smije zamijeniti ljudsku e, inteligenciju to mora biti usluga koja će nas učiniti učinkovitijima na području zdravstva, prometa i energetike. Ne želimo da umjetna inteligencija odlučuje za nas, umjesto nas. Imat ćete raspravu sa povjerenikom Bretonom. Naša je strateška uloga važna Zaštit, okolišna zaštita i industrijska politika moraju biti kompatibilne. To je, su dvije strane iste medalje. Moramo podržavati naša mala i srednja poduzeća i startupove. E, ja, meni je drago da vidim prve pozitivne e, e, rezultate Europskog vijeća za inovacije E, ovaj one stop shop e, sve na istom mjestu koji želimo imati kako bi e, mala i srednja poduzeća i startupovi koji su inovativni se mogli koristiti našim uslugama. Naša ambicija jeste da ovo vijeće za inovacije e, promijeni način financiranja i doprinese konkurentnosti Europske unije vi svi znate kao i ja e, e, imamo mnogo novih poduzeća u Europskoj uniji više nego u SAD-u, ali ne znamo e, dovoljno dobro kako ih povećati. Tu moramo više poraditi kako bismo tu napredovali. I onda sad ću govoriti o strateškom planiranju. Već se govorili sa Žanonom Vakeom o tome mi smo dobili vaša mišljenja, u, o tome se govorilo i u odboru regija. Imamo doprinos znanstvene zajednice, ali i privatnog sektora. Moramo nastaviti ovim putem, moramo raditi ruku pod ruku sa Europskim parlamentom. Moramo raditi na obzoru Europu, e, na, e, raditi po planu komisije uz doprinose i inpute koje smo dobili od e, parlamenta. Važno je uključiti i građane. Moramo više uključiti građane oni moraju e, postati vlasnicima naših ciljeva što se tiče partnerstva. Moramo ih racionalizirati za mene je važno da zajedno s vama e, e, unapređujemo kriterije za partnerstva, eh, učinkovitost, otvorenost, koherentnost i sinergija sa drugim inicijativama. Mm, eh, naši eh, legislativni prijedlozi će dovesti do jednog novog zamaha Moramo postati transparentniji i učinkovitiji. I na kraju želim e, spomenuti e, da imamo e, o, evaluaciju 13 kandidata za nove projekte. U drugoj polovici godine ćemo napredovati sa zakonodavnim prijedlozima. Evo, moramo imati još vremena za raspravu, pa ću sada zaključiti. Još jednom zahvaljujem. E, ova naša suradnja pokazuje da imamo istu viziju. E, istraživanje, obrazovanje i inovacije su e, sine non uvjet za daljnji razvoj. Ako se suočimo sa izazovima koji su pred nama, bit ćemo uspješni, ali u tome e, svakako računam na vašu podršku i na redovne razmjene mišljenja. Sada dajem riječ e, koordinatorima klubova, počet ću sa pučanima, gospođa Karvaljo ima riječ. Hvala lijepo predsjedatelju. Hvala povjerenice na ovom izlaganju. Za sam početak jedna kratka izjava, a nakon toga dva pitanja. Moja izjava vezana je uz proračun i uz to da možete računati na našu podršku glede e, zauzimanja za povećanje proračunskih sredstava za obzor Europa danas sve češće i češće nalazimo na komunikacije koje su utemeljene na konkretnim aktivnostima iz obzora Europa tu je umjetna inteligencija i ostale vrste programa koje dokazuju da je obzor Europa izuzetno važan za zeleni plan i za digitalizaciju te umjetnu inteligenciju. Od obzora Europa očekujemo više, ali mu moramo dodijeliti i dostatna sredstva kako bismo mogli polučiti očekivane rezultate na području tehnologija i istraživanja. To je u stvari područje koje nudi ključna rješenja za ozelenjivanje i za digitalnu tranziciju koja nam slijedi. A sada pitanja. Možete li nam više reći o pet glavnih zadaća i što se planira? zanima nas i hoće li se ići u nove misije. Uh, Isto tako nas zanima što je sa partnerstvima, sa institucionaliziranim partnerstvima 187 i 188 Pet. i kako će teći proces. Posljednje pitanje, Europsko istraživačko područje. Govorili ste o zakonodavnom radu. Do sada je zajedničko istraživačko područje više bio koncept nego što smo imali neke zakonodavne smjernice u tom smislu. Zanima me o kakvom zakonodavstvu govorite, postoje države članice s kojima se moramo nositi kada je riječ o zakonodavnim aktima vezanima uz EIA. Eh, e Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. E, htio sam izraziti e, svoju zabrinutost jer 20. E, veljače imat ćemo vrlo važan sastanak na vijeću na kojem će se razgovarati o proračunu, odnosno višegodišnjem financijskom okviru. Danas govorimo o obzoru Europa. Kao prvo podržavamo stajalište predsjedavajućeg u smislu da je VFF nedostatan iz nekoliko razloga, ja ću se osvrnuti samo na obzir. Ovaj e, prijedlog od 80,9 milijuna eura, gospođo povjerenice, inače obratit ću se drugim, e, e, drugim zastupnicima, to će biti ujedno 10 milijuna manje za obzir, a imamo BDP od 110 e, e, milijuna eura. Imamo 100 tisuća e, radnih mjesta manje, imamo preko 300 istraživačkih projekata koji se više neće istraživati, 1700 projekata manje, 1200 drugih projekata manje, 1000 istraživačkih projekata manje, 1000 darovnica manje za mala i srednja poduzeća, 50 tisuća istraživača koji neće dobiti e, sredstva e, i 11.600 e, istraživača koji više neće imati pristup svojoj infrastrukturi. Zatim gubitak 80.000 peer review publikacija, 9.000 tisuća patenata i izuma. 80 registriranih proizvoda, 7000 prototipa i 12000 aktivnosti te 500 kliničkih ispitivanja. Manje. Dakle, u polju medicinskih istraživanja. To je jako tužno i nedopustivo. Ne razumijemo e, zašto je to tako. S jedne strane znamo koje su prioriteti najavljeni, a s druge strane e, nema novaca za financiranje cijelog niza aktivnosti. S obzirom na to da sam ja izvjestitelj e, za područje financiranja, moram reći da imamo razmjenu stavova između komisije parlamenta i moramo biti suradnici. komisije Upravo suprotno, trebamo učiniti što god možemo za one koji e, čekaju na komisiju i parlament, odnosno od njih očekuju dobre rezultate. Konkretno, kad je riječ o pilot projektima za te evaluacije, e, iščekujemo rezultate tog pilot projekta. A kad je riječ o međunarodnoj e, suradnji, imat ćemo prvi sastanak s predstavnicima međunarodne suradnje. Osim toga imat ćemo ad hoc sastanak sa svim e, izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni jer je to jedna vrlo osjetljiva e, tema kojom se želimo jako pažljivo baviti. Molim vas da ne prihvatite e, djelomična rješenja jer ćemo se onda suočiti s problemom. Kad pređemo na druge zemlje i druge situacije, tu ćemo imati problem. Dakle, treba nam jedan paket u kojem će biti jasno što je što. Zahvaljujem i nadam se, odnosno želim vam puno uspjeha u radu, a 20. ćete, nadam se, imati dovoljno sredstava koja su nam i potrebna. Hvala vam lijepa. Poštovani predsjedatelji, poštovana povjerenice, nadam se da ćemo se naći na e, istom načinu, e, na istom, e, na istom toj e, liniji razmišlja u pogledu proračuna. Kao što znate, Europski parlament e, je tu jasan. Istraživanje i inovacije su iznimno važni za Europsku uniju i zato uvijek e, tražimo više sredstava i molimo vas da u tom polju budete čvrsti. Međutim, s obzirom na važnost obzora u pogledu novih političkih prioriteta komisije zanima me kako, se se, kako će se komisija s time nositi, odnosno kako će revidirati svoj prijedlog internog, e, interne podjele e, proračuna. Kad je stara komisija e, podnijela prijedlog prije dvije godine, prioriteti su bili malo drugačiji. A sada gotovo svaki dan raspravljamo o zelenom planu, umjetnoj inteligenciji i tako dalje. Dakle, prije dvije godine, kad je taj prijedlog iznesen, situacija je bila dosta drugačija. Stoga me zanima kako mislite da, e, s obzirom na nove prioritete, nove komisije, e, trebamo odreagirati, možda i zajedno. Drugo, e, trebamo primijeniti jedan horizontalni pristup vezan za sve, govorim o sinergijama, međunarodnoj suradnji, industrijskim politikama. Dakle, potrebna nam je bolja suradnja i mislim da će nam čim prije trebati horizontalni pristup u pogledu ovih zajedničkih odredaba. Dakle, to su područja koja se poklapa između ređija i ITREA. Možda trebamo malo izmijeniti način rada, a ne e, raditi strogo u, svako u svom odboru. I zadnji komentar tiče se malih i srednjih poduzeća. Nešto ste spomenuli, ali ipak e, bojim se da nismo e, u onoj mjeri konkretnije u kojoj bismo to trebali biti, odnosno ne reagiramo dovoljno jasno koliko bi našim građanima to trebalo. Uskoro ćemo s komisijom imati jednu raspravu na tu temu. Prošli tjedan smo na plenarnoj u Strasburu imali upravo raspravu o malim i srednjim poduzećima. Ali, bojim se da smo tijekom prethodnih okvirnih programa vidjeli da e, e, male i srednja poduzeća nemaju dovoljne kapacitete kadrove za e, ovakve projekte i zapravo su svi ti projekti za istraživanje i razvoj dosta kadrovski zahtjevni. Kako ćemo onda malim i srednjim poduzećima omogućiti prijave za takve velike istraživačke pozivne projekte? Jer recimo, e, za dana inovacija i istraživanja, ja se bojim da će e, se opet pojaviti samo veliki igrači. A važno nam je da se i mala i srednja poduzeća uključe i za njih moramo napraviti nešto konkretno. Hvala vam lijepa u ime IDEA, gospođa Elena Lici. Hvala vam lijepa, poštovani predsjedatelju, poštovana povjerenice. Što se tiče programa Obzora e, Europa za koji sam e, izvjestiteljica u Sijeni za e, klub IDE. Možda da pojasnite nekoliko stvari. Istraživanje često mladima osigurava posao. Rekli ste u nekoliko navrata da se trebamo poprinuti za mlade i kolege su to isto naglasili. Istraživanje i razvoj iziskuju vrijeme i ideje, ali vidimo da nam cure i vrijeme i sredstva program koji je predložen možda neće biti dovoljan za postizanje naših ciljeva koji su možda nekad preambiciozni. Kad je riječ o inovacijama i istraživanju imamo 1 trilijun eura za mobilnost. Međutim, komisija predlaže da se uloži 6,5 milijardi e, eura u to. Odakle onda e, e, planirate namaknuti ostatak novca? Čini mi se da bi da za sad postoji jako puno dobrih namjera, ali nikakvih konkretnih poteza. 65% e, sredstava bit će usmjereno na klimatske promjene. A što će biti s ostalim iznosima financiranja? Imate li ikakve e, iznose koji će se dijeliti konkretnim e, projektima ili misijama ili partnerstvima? Znate li koji će biti financijski teret? E, koje su veze između misija i partnerstava, odnosno koje će veze biti. Kako će partnerstvo doprinijeti e, relevantnom e, proračunu? Jeste li izračunali utjecaj Brexita na partnerstva Ako jeste, koji su rezultati? Povjerenice Gabriel. Čini mi se da je komisija tu dosta nejasna i mislim da trebamo paziti na podjelu e, sredstava kako bismo mogli ostvariti opipljive rezultate. Kao što ste rekli, svojim građanima trebamo ponuditi konkretna rješenja, ali e, konkretne rezultate. Slažem se da treba raditi na istraživanju i općenito zagarantirati budućnost istraživačima, no nismo uvjereni da su e, da će poduzeti napori takve rezultate osigurati. Tijekom prethodnog rada na ovom odboru jasno smo e, istaknuli da slaba provedba ovih programa može utjecati i na društvo i na gospodarstvo. I e, kako sada stvari stoje nismo baš previše uvjereni, ali ipak se nadamo da će nas e, komisija uvjeriti u suprotno, a mi ćemo kao suzakonodavci e, poduzeti potrebne e, korake ako ne dobijemo jasne signale. Hvala vam lijepa. Poštovani kolege, poštovane povjerenice, ja sam e, tijekom prethodnog razdoblja bio izvjestitelj za klub zelenih i upravo sam govorio o mainstreamingu proizvoda. Međutim, 35% premda smo dobili 35%, mnogi su zagovarali 50%, ne samo zeleni, već i nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša, sve, sve učilišta te poduzeća koja žele sudjelovati u zelenoj tranziciji. Oni kažu da 50% klimatskog mainstreaminga jest potrebno da bi se mobilizirali istraživanja i e, inovacije, odnosno cijeli taj potencijal kako bismo ispunili e, ciljeve iz Pariškog sporazuma. Stoga imam pitanja. Prvo, s obzirom na to da je obzir Europa kao i e, e privremeni sporazum e, su zapravo ispregovarani prije objave zelenog plana. sad me kako će novi prioriteti komisije utjecati na e, strateško planiranje i kako će to se odraziti na vaš program. 2021. i 2022. Drugo, tijekom zadnjeg sastanka 15.1 vede direktora e, odjela za politike rekao je bio je prisutan na tom sastanku, stoga me zanima što možemo očekivati od vašeg tima za obzor. Nadalje, kako povjerenica e, namjerava osigurati da će preostali dijelovi e, proračuna za obzor biti otporni na klimu, odnosno neće biti potrošeni na one stvari koje zapravo štete klimi. Hvala vam lijepa i u ime EKR-a, gospodin Tosanovski. Još jednom imamo mogućnost e, e, rasprave s vama u našem odboru. U vašem uvodu ste rekli e, da u prvom danima ili mjesecima mm, nove Europske komisije tema broj jedan je e, bio zeleni plan. Jedan od instrumenata koje je pripremila komisija e, to je fond za pravednu tranziciju e, pomoću kojega treba e, nadići neke prepreke e, transformacije u okviru dekarbonizacije industrije i ostalih sektora. Koja što mislite, koja je veza između ovog fonda za transformacije i obzora Europe. E, e, o tome smo već govorili sa izvjestiteljima i željeli smo u to uključiti neke e, aktivnosti. Vi ste rekli da postoje povijesne razlike i geografske razlike između europskih regija. Bez inovacija, bez tehničkog znanja E, sve će to ostati mrtvo slovo na papiru. Nećemo moći postići ciljeve. E, možemo reći nećemo više koristiti ugljen, ali ako ne dobijemo revolucionarne tehnologije koje još ne poznamo, sve su to samo lijepe riječi o našoj budućnosti. E, što mislite o sinergiji između e, istraživanja i obzora i e, fonda za pravednu tranziciju? Tu imamo mnogo rizika unutar tog projekta. Hvala vam lijepa. Hvala povjerenice, hvala na ovom uvodu i na onome što ste rekli. Neću se vratiti na pitanja proračuna. E, svi smo se složili, ambicije bez novca ne vode nikamo. E, ja bih htio u prvom reći nešto reći o koherentnosti. E, govorimo o siromaštvu. Italija u je je upravo uposlila e, jednu istraživačicu koja je e, do sada živjela u siromaštvu. E, u kojem smjeru će ići ovo zapošljavanje istraživača? Kako se borimo protiv siromaštva istraživača? Mm, ili pomanjkanja istraživača? Eh, govorimo o čistoj eh, eh, industriji, industriji čelika i drugim industrijama. Imamo li nekih ideja o zelenom vodiku, čistom vodiku? Koji su vaši prioriteti na tom nivou? Hoćete li tome posvetiti dovoljno sredstava? E, koje mjesto će to imati u, vašim e, prioritetima na ovoj razini uključivo i e, toga da koristi od ovih svih programa ne uđu u džepove malog broja privatnika evo sad smo završili prvi krug pitanja pa ću dati riječ povjerenici. E, molim vas da odgovorite na ova pitanja u pet minuta. Imamo još 12 kolega i kolegica koji su se javili za riječ. Imamo pitanja o, o proračunu, ali i nekih drugih vrlo konkretnih pitanja. U prvom redu zahvaljujem svima e, što ste još jedanput govorili u prilog zaštite proračuna za naše projekte. S moje strane i ću se dalje boriti e, za ta sredstva, kako bi ta sredstva odgovarala našim ambicijama. O, što se tiče raznih pitanja, e, zahvaljujem gospođi Karvalje. O partnerstvima, e, govorimo o ova 13 e, partnerstva e, koje sufinanciramo. E, moramo mm, osigurati da novi kriteriji koji smo postavili za ova ključna partnerstva E, jesu da e, sve bude orijentiraju prema e, učinku, prema rezultatu. Ono što tražimo jeste učinkovitost, stvarni učinak kako bi pa, ova partnerstva koristila cijeloj Europskoj uniji. Što se tiče europskog prostora istraživanja, E, nećemo odmah dobiti o tome zakonodavstvo, ali e, e, sporazum iz Lisabona 2009. je otvorio vrata ovakvom sporazumu. Uvjeti rada su jako važni. Moramo motivirati ljude da ostanu raditi u Europi na kraju sadašnjeg procesa sada otvaramo o, raspravu o europskom prostoru istraživanja. E, tu su uključene i e, kamatne stope u, u naše pregovore. E, moramo imati konkretna sredstva koja će nam omogućiti da idemo dalje od jednostavnog tržišta istraživanja u tom smislu treba raditi. Ako te preporuke dobiju e, podršku država članica, onda ćemo ići dalje. Nisam vidjela negativni stav od strane ministara. Ono što smo učuli u Zagrebu je jako ohrabrujuće u tom smisli. Moramo revitalizirati evropski prostor istraživanja. Što se tiče raznih pitanja evaluacije e, projekata. Mislim, o, ove brojke treba popularizirati, moraju ih znati svi u Europi, prečesto ih zaboravljamo. Evaluacija projekata, vi nastavljate rad s našom ekipom, e, moramo napredovati. E, što se tiče imamo zeleni e, dil, imamo e, umjetnu inteligenciju. U, projektu Europa imamo nepotrebne e, i instrumente za integraciju projekata i sinergiju projekata. Četiri od pet misija su direktno povezane sa zelenim planom moramo bolje koristiti ono što već imamo prije no što predlažemo nove stvari e, uključujući tu i umjetnu e, inteligenciju imamo program digitalna europa sa 2,5 milijarde eura to može postići značajne rezultate to treba koristi samo tamo gdje je to zaista potrebno i gdje e, stvara dodanu vrijednost. To moramo prilagoditi novim prioritetima komisije. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, to je vrlo važno područje. E, tu inovacija igra važnu ulogu. Želimo zaista ulagiti mm, e, u e, takozvani akcelerator. E, ono što e, smo čuli od gospodina Delundija. Želimo financirati projekte koji nemaju negativan utjecaj na okoliš. Poziv za projekte Vijeća za istraživanje će biti upućeno uključivo E, inovativnim e, startupovima koji e, imaju dobar program za okoliš. Isto tako imamo važnu ulogu stjecanja vještina. Tu mala i srednja poduzeća imaju velike teškoće. Moramo hitno raditi sa Thierry Bretonom i povjerenikom Schmidtom kako, imamo i kako bismo postigli e, koherentnost e, politika kako bismo mogli naglasiti one stvari koje naglašava i parlament. Ne smijemo dozvoliti e, traćenje sredstava ili preklapanje poslova. Moramo osigurati sinergiju sa drugim fondovima od e, mm, e, od prosinca surađujem sa povjerenicom Ferrera i povjerenikom Schmidt. Jer in, ako ne budemo surađivali, sve će ostati prazne želje na papiru. Govorimo o učinkovitom transferu fondova kako bismo e, istraživačima omogućili da ostanu ostanu u istraživanju, da istraživanje bude, bude privlačno. E, e, isto tako novac za fond Marie Curie e, imamo tu fondove za doktorande i postdoktorande, dakle ljude na postdiplomskom studiju, što će nam omogućiti sudjelovanje od 20%. Nije, to nije nikakav čarobni štapić, ali ipak je donekle neka pomoć. To daje signal da Europa ima svijetle svjetle perspektive. Hvala vam lijepa. E, sada vas molim da e, ne duljite, imate samo po jednu minutu. Hvala vam lijepo povjerenici što ste danas ovdje s nama. Kao što ste već rekli, e, obzor Europa je ulaganje u budućnost, ali e, ako ulažemo u budućnost, onda moramo ulagati i u mlade. Zanima me e, par pitanje vezano za raspravu E, koja se vodi vezano za zagrijavanje. Zanima me je li komisija spremna potaknuti nove inovacije kako bi se spriječilo e, nasilno i ponašanje prema našoj djeci. To je važno za nas kao obitelj i za nas kao žene. Hvala vam lijepa, gospođa Toja. Hvala vam lijepa. Poštovane povjerenice, dobrodošli. Željela sam reći da kada govorimo o Europskom zelenom planu, uvijek prvo govorim o istraživanju, jer sam apsolutno uvjerena da su klimatska neutralnost i sve ono na što što smo sredotočeni tijekom tranzicije zapravo stupiti na snagu tek ako budemo ulagali u tehnologiju i istraživanje. Mislim da nam je potrebna i drugačija industrijska strategija, ali i vidjeti kako svemu tome tehnologija može doprinijeti. Mislim da treba biti jasno što želimo dobiti iz zelenog e, novog plana i koji su nam resursi potrebni. Stoga je tu e, e, uloga istraživanja jako velika zanima me sljedeće. Da bi obzor Europa e, dao svoj doprinos ovom području, što ćete vi napraviti u pogledu ovih ostalih točaka koji su u vašem portfelju? Moramo definirati misije, vidjeti koji su nam ciljevi. Te osim toga treba imati na umu osobne ciljeve istraživača i konkretne teme istraživanja na kojima oni rade. I to je, po mom mišljenju, vrlo važno. Moramo paziti da to sve zajedno dobro funkcionira. Hvala vam lijepa, poštovana povjerenice. Evo ja ću govoriti na bugarskom. Za početak, hvala vam na izvanrednoj suradnji koje imamo s vama. Spomenuli ste učinkovito korištenje europskog istraživačkog prostora, ERE. Moramo imati na umu da u nekim državama članicama znanstveno istraživanje ne ide jednakom brzinom kao u drugim državama članicama a to je opet e, usko vezano e, za inovacije. Potrebno je stoga izgraditi mostove. Određeni postotak obzira Europa tiče se upravo toga, dakle povećanja participacije e, onih država čije je sudjelovanje u programu dosta malo, odnosno nisko. Međutim, sa višegodišnjim financijskim okvirom trebamo biti fleksibilni, pa me zanima kako ćete pomoći tim zemljama. Hvala, poštovana povjerenice. Zahvaljujem na e, ovom zanimljivom današnjem izlaganju. Mislim da ste postavili jedno od najvažnijih pitanja, a to je kako e, potaknuti mala i srednja poduzeća da rastu. Ali ja kad govorim o malim i srednjim poduzećima, često vidim da e, su oni često jako opterećeni da bi dobili dakle kad žele poslati zahtjev za dobivanje sredstava iz obzira Europa vidi se recimo da ljudi koji imaju male kapacitete u smislu kadrova često ne mogu e, ispuniti sve zahtjeve e, i stoga nemamo mogućnost ispunjenja svih ciljeva i zelene tranzicije. Moje pitanje je kako će komisija osigurati da ta prijava za sredstva iz obzora budu manje komplicirane? E, hvala. Gospođa Galvez Munoz. Hvala lijepa. Dobar dan povjerenice. E, ja sam jako zabrinuta za obzorov proračun, ali sada bih govorila o otvorenoj znanosti, što smatram velikom prilikom za EU, jer imamo otvoren pristup podacima, istraživanjima i možemo iskoristiti nova saznanja u znanosti. To je nešto što zahtjeva novčana sredstva. Z, Europska komisija je u prošlosti podržavala e, otvorenu znanost, ali još uvijek nam mnogo toga preostaje za učiniti. Što će komisija učiniti kako bi dodatno podržala otvorenu znanost? I ne mislim samo na deklarativnu razinu, već i na istinsku potporu istraživanja i inovacija. Hvala. Gospodin Karopo. Hvala predsjedatelju. Pridružujem se zahvalama upućenim povjerenici. Imam jedno pitanje i volio bih čuti vaše mišljenje. imamo neujednačenu raspodjelu sredstava i da li to netko nadzire i radi li nešto Europski revizorski sud zatvara li se jaz ili čak povećava e, među državama članicama koje su predvodnice ili na začelju u smislu istraživanja i inovacija. Hoće li se moći koristiti akcelerator i tragač za pristup financijskim sredstvima i na području informacijskih tehnologija. Tu imamo veliki raskorak u rastu i u kapacitetima. Ne želimo da samo ekskluzivni klubovi imaju pristup nečemu. Što će komisija učiniti kako bi se to popravilo? Hvala. Gospođa Han. Hvala povjerenice što ste došli. U ožujku ćemo dobiti novu industrijsku strategiju i strategiju za poduzetništvo. Zeleni traže da industrijska strategija postavi cilj nultih eh, emisija CO2 i potiče E, čistu energiju. Oko 25 godina je potrebno za tranziciju u energetskoj industriji. Recimo kada je riječ o e, kemijskoj industriji i e, ugljenu. Ja se pitam hoće li obzor biti iskorišten kako bi se pomoglo takvoj vrsti industrija kojim je kojima treba duže tranzicijsko razdoblje i hoće li se klasteri projekata iz stupa 2 koristiti u svrhu dekarbonizacije. Hoćemo li strateško planiranje i program rada komisije doraditi kako bi se više sredstava uputilo prema dekarbonizaciji. Hvala lijepa. Sljedeća zastupnica. Hvala. Povjerenice, kada govorimo o inovacijama, tehnologiji i istraživanju, to je od ključne važnosti i sada imamo jednu povjerenicu koja objedinjava vrlo važne sektore. Kada je riječ o obrazovanju, inovacijama i istraživanju, naravno da su države članice te koje su nadležne za to. Postoji obzor i slični programi, a ja pozdravljam podršku koju su, koju su ovdje izrazili zastupnici i zastupnice koji traže više proračunskih sredstava za 2021. godinu. Komisija ima mogućnost podržati države članice i njihove reforme putem europskog semestra. Tako se može podržati i istraživanje, i inovacije, i obrazovanje. Na koji način vi smatrate da možemo razvijati ovaj proces i uistinu ohrabriti države članice? Još jedno pitanje imamo o poduzetništvu. Upravo je u pripremi strategija o poduzetništvu i digitalnim vještinama. Mene zanima na koji način možemo podržati klasična mala i srednja poduzeća koja trebaju profitirati od digitalizacije, ali to je za njih velik zalogaj. Hvala lijepa. Zastupnik Ros. Povjerenice, ja neću govoriti o novcu. Ja sam radio kao, eh, kao izvjestitelj u Sjeni na izvješću o IKT-u, mislim da bismo trebali smanjiti administraciju i sve programe učiniti puno ambicioznima. Puno novca i vremena gubimo na neke teme koje ne polučuju rezultate. Pokušavamo poduzetnike poticati da ispunjavaju zahtjeve procesa umjesto da stavimo naglasak na funkcije i rezultate. Na primjer, Funkcionalni zahtjev bi bio da netko radi sa resursima iz Europe. Jednako tako imali smo popis projekata, najmanje obećavajuće, na popisu od 20 smo uklonili, a ostale smo nagrađivali prema ostvarenim rezultatima. To treba činiti, treba smanjiti administraciju, treba nagrađivati rezultate. Hoćete li podržati takav pristup? Hvala. Sljedeći zastupnik, hvala. Ja dakako želim podržati veći proračun, ali imam nekoliko pitanja. Možemo li dobiti više informacija o tome kako biste raspodijelili sredstva ako bude rezova nakon tih rezova? Što komisija smatra prioritetnim? Drugo pitanje vezano je uz revitaliziranje europskog istraživačkog prostora. Hoće li to uključiti zemlje koje se pridružuju ili samo države članice? Hvala, gospodin Kristov, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Gospođo povjerenice, 300 milijuna eura predviđa se u obzoru 2020. Uključeno je i više od 60 projekata koji se tiču tehnologije 5G. Imamo također fond EFSI i DEAB koji putem različitih programa mogu ponuditi podršku 5G projektima. Nadalje, radi se i na uvođenju tehnologije 6G. Pritom treba razmišljati o zdravstvenim aspektima i utjecaju na ljudsko zdravlje takvih tehnologija. O tome nemamo izvješća. Postoji zabrinutost već o utjecaju 5G tehnologije na, ljudsko zdravlje i o elektromagnetskom zračenju. Što se tiče 5G tehnologije, planirate li financirati projekte koji će istraživati učinak po ljudsko zdravlje? Gospodine predsjedatelju, Povjerenice, imam jedno pitanje. Kako teku europske pripreme u znanstvenom i tehničkom smislu za pet misija, a nama je najvažnija misija koja je vezana uz borbu protiv raka. Za to se pripremamo u parlamentu. Drugo pitanje vezano je uz rezove u proračunu. Čini se da će najosjetljivije regije patiti najviše zbog toga. Isto tako što se tiče proširenja imamo vrlo ranjive zemlje iz kuta gledišta zelenog plana. Tako da ćemo imati dvostruke negativne učinke. Imaćemo rezove i povećanu ranjivost u smislu zelenog plana. Kako mislite da bi taj problem trebalo riješiti? Hvala gospodine Guzek, gospođa povjerenici, izvolite. Nadam se da će prevodioci ostati malo dulje unapred. Zahvaljujem. U prvom redu zahvaljujem na pitanjima Htjela bih reći da ne mogu odgovoriti na sva pitanja, ali e, sam uvijek na raspolaganju za dodatne informacije. Jako je važno da razmjenjujemo e, mišljenja i o raznim detaljima. Govorit ću o misijama, e, pet misija E, su se već 24 puta sastale od e, studenog. E, imat ćemo i zajednički sastanak sa, sa mnom. Biti ću vrlo jasna. Do svibnja svaka misija mora identificirati projekt na na europskom nivou kako bi o tome mogli razgovarati i parlament i građani i kako bi se uzeli u obzir kriteriji parlamenta kako bismo postigli e, rezultate u ovom kratkom roku. E, od 21. do 24. rezultati moraju vidljivi za svakog građanina, moraju biti mjerljivi i e, sukladni proračunu od prosinca svaka misija je e, imenovala jednu osobu za dijalog sa parlamentom. Oni znaju da moraju biti tu za parlament. Odre, e, određene e, misije treba ojačati. borba protiv raka je jako uznapredovala. Ta misija dobro radi. Tu im mnogo smo raspravljali o potrebi identificiranja konkretnih akcija, ali ne smijemo zaboraviti uključivanje građana. Moramo uzeti u, u obzir e, razlike u infrastrukturi država članica. E, moramo uključiti nove tehnologije i umjetne, e, umjetnu inteligenciju Mm, mm, moramo e, riješiti mnogo pitanja, a pozivam vas da e, sudjelujete u njihovom rješavanju. Moramo nastaviti našu zajedničku raspravu i produbiti je. E, druga velika tema, gospođo Mihajlova i gospodin Buzek je to pitao, Eh, widening measures, mjere širenja. To je očito. Eh, moramo nadići ove barijere i smanjiti razlike u razvijenosti. Mm, moramo eh, doći do zajednica koje za, zaostaju. Pet, 6% e, sredstava imamo za 13 e, e, zemalja koje zaostaju. Imamo niz projekata koje, koji dobro napreduju. Moramo iznaći kako surađivati i stvoriti sinergiju sa Europskim fondom za regionalni razvoj želimo imati centre e, izvrsnosti, ali zato trebamo laboratorije, zgrade, sredstva. Te se ideje moraju pretvoriti u proizvode. E, onda moramo imati predverifikaciju projekata. E, moramo osigurati da su projekti zaista vrijedni i kako bi dobili sredstva. I onda moramo imati financijski e, mehanizam za uključivanje postojećih konzorcija. E, neki konzorci, konzorci znaju kako se uključiti u obzor 2020. Međutim, neki smatraju da je to zatvoreni klub. Moramo razmjenjivati know-how moramo imati zajedničke projekte. To je nešto što moramo staviti u prvi plan. U svaki puta e, moramo imati na umu aspekt e, e, obrazovanje, aspekt Marie Curie Imamo e, jedan pilot projekt između dvije glavne uprave koje financiraju istraživače koji nisu dobili sredstva od obzora 2020. Oni e, e, dobivaju novac da rade u jednoj od država Europa 13 ili u svojoj vlastitoj zemlji. Sigurna sam na, da na kraju ovog pilot projekta ćemo imati solidnu osnovu za jedan stalni mehanizam. S moje strane ću nastaviti raditi u tom smjeru. Da želim e, govoriti o vijeću, Europskom vijeću za e, inovacije i, mala, e, i malim i srednjim poduzećima. E, mala i srednja poduzeća moraju dobivati više informacija. E, mm, također e, važnu ulogu igra Međunarodna organizacija rada. Treba surađivati sa Vijećem za inovacije. Moramo stvoriti ekosustave, o, tome ćemo tamo govoriti moramo e, e, omogućiti direktan pristup e, akceleratorima za istraživače. Moramo stvoriti most između rada Međunarodne organizacije rada i Vijeća za inovacije jedna tema o kojoj se ne govori mnogo jesu žene istraživači. E, e, pokazuje se iz istraživanjima e, da samo 8% istraživača u ovim projektima su žene. To je potpuno nezadovoljavajuće. Moramo imati žene inovatore koje predstavljaju svoje ideje u sljedećem pozivu za projekte ćemo imati i to na umu. E, htjela bih još jednom e, vam sa, e, reći koliko je potrebno da u sljedećim mjesecima surađujemo s vašim odborom kako bismo vidjeli kako raditi u novom okviru. Imamo tri stupa obzor Europa oni moraju surađivati međusobno. E, e, e, isto tako surađivati sa fondom Marie Curie. Recimo, misije moraju surađivati sa takozvanim frontier research. Dakle, istraživanje novih granica E, misije još je, nisu izolirane jedinice. One surađuju sa drugim fondovima i drugim partnerstvima. Tu trebam vaše znanje i iskustvo kako bismo si dali šansu pojednostavljenjem i jasnoćom kako bi si dali šansu za napredak. Molim, nemojte izgubiti iz vida e, tri stupa sinergije, ali e, imamo e, na osnovi toga je europski prostor istraživanja i europski prostor inovacija. Imamo u rujnu ćemo imati dane istraživanja i istraživanja inovacija a obrazovanje i istraživanje moraju ići u ruku pod ruku naravno e, tu treba stvarati sinergije moramo također zaštiti e, djecu i roditelje to će se aktualizirati u lipnju e, tu imamo e, sinergiju istraživanja i inovacija. E, moramo biti kritični, inovativni i konstruktivno razmjenjivati iskustva kako bismo u sva ograničenja mogli uspješno raditi. Dakle, imamo mnoga ograničenja, e, ograničenja proračuna, na primjer, ali mislim da ćemo suradnjom mnogo toga postići. Hvala vam na izlaganju, na odličnom dijalogu, na otvorenosti, na spremnosti da dalje razgovarate s nama na implementaciji obzora. Hvala što ste došli u naš odbor.